Pozdrav svima, hvala što ste došli na ovu tiskovnu konferenciju koja se nadovezuje na raspravu o predstavljanju prioriteta hrvatskog predsjedanja. Gospodin predsjednik Sasoli, premijer Plenković i predsjednica komisije von der Leyen će vam se obratiti i ostaće nam malo vremena za pitanja. Buongiorno a Dobar dan svima. Hvala što ste ovdje nazočni. Danas je izuzetno važan dan. Počinjemo sa hrvatskim predsjedanjem. Imali smo raspravu na plenarnom zasjedanju o agendi Europe, o svim pitanjima koja poznajete, o Brexitu, o pitanju e, višegodišnjeg e, financijskog okvira Europske unije, geopolitička pitanja Isto tako e, o svemu tome premijer Plenković i e, predsjednica von der Leyen su govorile o institucijama u ovom vrlo važnom razdoblju e, ponovnog pokretanja politike Europske unije. Dajem riječ premijeru, a onda predsjednici, a onda imamo pitanja. Good uh, Pozdrav svima, pozdrav uh, Ursli i Davidu još jedanput. Hvala svima što ste pratili raspravu o predstavljanju prioriteta hrvatskog e, predsjedanja Vijećem Europske unije. To je naše prvo predsjedanje. Imali smo vrlo sadržajnu raspravu. Većina tema koje smo stavili u program, bilo da se radi o kritičkim e, ad hoc pitanjima o kojima ćemo razgovarati tijekom šest mjeseci, a to su Brexit, VFO, summit u Zagrebu ili konferencija o budućnosti Europe ili kontinuirana pitanja poput prioriteta Europe koja se razvija, koja povezuje E, koja je utjecajna i koja štiti, to su e, neki od glavnih naglasaka u našoj raspravi. Želimo potaknuti entuzijazam, pozitivno ozračje na početku ovog e, zakonodavnog i institucionalnog ciklusa. Želimo u bliskoj koordinaciji surađivati s komisijom jer je Ursulin program vrlo ambiciozan. Prvih nekoliko mjeseci E, definirat će čak i vaš dojam o učinkovitosti e, ostvarenja e, preuzetih obaveza i zbog toga želimo biti od pomoći u radu interinstitucionalnog dijaloga između e, komisije, vijeća i Europskog parlamenta. Kad je riječ o najvažnijim temama, mislim da će zeleni plan dominirati e, ne samo tijekom prvih šest mjeseci, već tijekom e, cijelog mandata Ursuline komisije. Mislim da se radi o sjajnoj prilici da se ovaj koncept iskoristi kao transformativni pokretač e, europskog gospodarstva i mi ćemo to maksimalno podržati koliko god možemo, pogotovo s obzirom da dolazi iz zemlje koja ima jako dobre dosadašnje rezultate vezane uz korištenje obnovljivih izvora energije. Kad je riječ o naj kritičnim pitanjima. Rekao bih da mandat dodijeljen Charlesu Michelu da radi o pregovorima u kontekstu VFO-a, to je dobro za hrvatsko predsjedništvo zato što u, bliskoj suradnji s njime možemo pripomoći postizanju napretka u, u nizu e, zakonodavnih dosija. Radi se o četrdesetak e, dosija koji e, prate pregovore o vfo Svi su u različitim fazama pregovora i svi ti dijalozi i trijalozi e, prenose poruku Europskog parlamenta e, poslanu prije e, prije Božića, a i sastanak konferencije predsjednika u Zagrebu će nam pomoći da postignemo napredak. Htio bih spomenuti posjet komisije, konferencije predsjednika i isto tako Charles Michela u posljednjih tri tjedna i s ovim današnjim danom zaključujemo e, prvu fazu našeg e, predsjedništva. Mislim da javnost e, sada shvaća što želimo postići, reakcije su pozitivne i spreman sam odgovoriti na vaša pitanja koja su možda ostala otvorena nakon kruga rasprave s europarlamentarcima. I bila mi je E, naravno privilegija predstavljati hrvatski narod u zadnje tri godine. Hvala, gospođa von der Leyen. ja zaista se veselimo ovom našem prvom predsjedanju tijekom našeg mandata. To će biti ključno za prvih sto dana. A premijer je već spomenuo teme o kojima smo razgovarali kada smo posjetili Zagreb i koje su od e, velike važnosti za Europsku komisiju, a i za Europsku uniju. Dakle, radit će se o Europskom zelenom planu. Mi oboje mislimo da je to naša nova strategija za rast i e, svjetska strategija koja će više vraćati planetu nego što oduzima u smislu resursa i kako bismo to postigli trebamo puno ulagati i moramo učiniti jasnim da trebamo sada e, reagirati kako bi e, postigli naš ambiciozan cilj da budemo neutralni što se tiče klime do 2050. E, naš, danas poslje podne kolegi će odlučiti o mehanizmu za pravednu tranziciju i investicijski plan za Europu koji je zapravo investicijski plan vezan za zeleni plan. Sljedeća točka VFO, višegodišnji financijski okvir, za nas je od izuzetne važnosti da se proračun modernizira. Kažem to zato jer je, smo se dogovorili e, za proračun do 2013. a tada je svijet bio potpuno drugačiji, Hrvatska je tek pristupala Europskoj uniji nismo nikada čuli za u to vrijeme, e, dakle nismo imali problema s istočnom e, Ukrajinom, nije bilo pripajanja e, Krima, nije bilo Pariškog sporazuma o klimi, niti o umjetnoj inteligenciji. Dakle, sve je drugačije nego što je bilo prije sedam godina kada smo se dogovorili oko ovog proračuna. Sada ćemo se dogovoriti oko proračuna za sljedećih sedam godina. Moramo svakako modernizirati proračun, to je od velike važnosti, a raspravljali smo i o činjenici da mi mislimo da izlaz iz teške situacije e, će biti da e, ponovno imamo nove e, resurse na europskoj razini. Imamo mnoge globalne politike o kojima moramo raspravljati, radi se i o Brexitu, ali moramo pripremiti i strategiju za Afriku i za strategiju između Europske unije i e, Afrike. E, isto tako Indijski summit ima mnogo stvari e, kojima se veselimo i veselimo se suradnji s vama. Hvala lijepa. Idemo sada na pitanja. Ja, please. Uh, hello, it's a... Uh, Pozdrav, ja sam e, Dorota iz e, Poljskog polseta. Imam pitanje. Hoće li e, vladavina prava biti dio vašeg programa i na koji način? To je za premijera Plenkovića, a za predsjednicu komisije i predsjednika Ruskog parlamenta imam isto pitanje vezano uz vladavinu prava za gospođu von der Leyen. Jeste li razgovarali o programu E, vezanom uz vladavinu prava danas, pogotovo u kontekstu Poljske, odnosno disciplinskih mjera protiv sudaca. Kao što sam rekao u e, uvodnom obraćanju danas, procesi koji se odnose e, na vladavinu prava, članak 7, oni su u pripremi. Hrvatska će nastaviti s tim postupkom te će redovito izvještavati Europski parlament u tom smislu kao što je to činila i do sada. Hvala. Razgovarat ćemo o ovoj temi tijekom kolegija danas. Kao što je bilo važno angažirati se vezano uz poljski pravosudni sustav, razgovarat ćemo danas o toj temi. To je dio postupka u slučaju povrede prava. To je pitanje mjera koje će poduzeti Europski sud. To će biti suština rasprave koja će započeti za nekih sat dva. Kao što znate, e, pa pozornost e, parlamenta je vrlo visoka kada se radi o obrani vladavine prava. Naravno, mi ćemo slijediti postupke koji su u tijeku i e, odluke drugih institucija, ali parlament zaista prati tu temu stalno. Hvala. Croatian colleague pitanje hrvatske kolegice. Hvala. Jasna Paro, Hrvatska televizija. Imam pitanje za premijera Plenkovića te za gospođu predsjednicu komisije. Gospodine predsjedniče vlade, čuli smo danas da je desetak euro e, parlamentaraca govorilo o e, kršenju e, prava na hrvatskim granicama. otvoreno se tražilo, mnogi od njih su otvoreno tražili od hrvatske vlade da prestane s takvom praksom te da provede sve istrage. S obzirom na to što ste čuli, što ćete učiniti? Gospođo predsjednice, spomenuli ste puno zadaća i ciljeva tijekom e, svoga mandata. Koje konkretne rezultate očekujete od hrvatskog predsjedništva u idućih šest mjeseci? Hvala. Kad je riječ o pitanju migracija i e, sje, e, sjeverozapada Bosne i Hercegovine i e, granice s Hrvatskom, kao što sam rekao u uvodnom i završnom govoru, ponovit ću, Hrvatska ne želi postati neformalni hotspot, to je prva stvar. Drugo, mi nismo druge zemlje poput druge, drugih država članica koje su se odlučile na bodljikavu žicu i barikade mi to nećemo činiti, pogotovo s obzirom na Bosnu i Hercegovinu koja je susjedna zemlja, prijateljska zemlja sa snažnim e, povijesnim, ekonomskim, čak i nacionalnim, odnosno etničkim vezama, jer Hrvati su jedan od konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine. Moja vlada nikada neće podići e, prepreke, niti budljikavu e, žicu prema Hrvatima. Drugo, ono što je spomenuto danas to je sve predmet e, istrage mupa imamo šest i po tisuća polica, graničnih policajaca koji su educirani e, koji su educirani e, dobili smo 270 milijuna e, eura za edukaciju za za osnaživanje vanjske granice koja će uskoro postati šengenska granica. Svi koji dolaze u Hrvatsku, koji proučavaju situaciju na granici s Boskom i, Bosnom i Hercegovinom su dobrodošli. Već smo dobili signale od nekih e, klubova Europskog parlamenta, Europskog parlamenta i mi ćemo im dopustiti da i sami dođu u Hrvatsku. Hrvatska će poštovati vlastite zakone, europske standarde i europske konvencije E, sa humanitarnim pristup, uz humanitarni pristup. Istovremeno cilj je spriječiti da, e, da se naša suverena granica nezakonito prelazi. To je naša politika i mi ćemo s njome nastaviti. Kad je riječ o mojim očekivanjima, hrvatsko predsjedništvo će biti ključno u smislu E, praćenja svih situacija koje se dolaz, e, događaju e, u vanjskim odnosima zajedno sa visokim predstavnikom. Međutim, mislim da su tu ključne četiri stvari. Prvo, napredak u provedbi Europskog zelenog plana. Već sam spomenula dvije teme, investicije i klimatsko zakonodavstvo koje je potrebno uvesti Nadalje, očekujem, odnosno nadam se snažnoj podršci u pregovorima vezanima uz Brexit i znam da će Hrvatska pokazati liderstvo kako bi se zadržalo jedinstvo Europske unije, odnosno država članica, jer pregovori su komplicirani u pogledu naših britanskih prijatelja, ali naravno od e, velike važnosti da interno gledano postoji transparentnost, da e, postoji protok informacija o pregovorima jer to osigurava jedinstvo Europske unije i zato nam je potrebno liderstvo e, hrvatskog predsjedništva. Naravno očekujemo napredak i u pregovorima o proračunu i ako je moguće da se i oni uspješno dovrše. I na kraju i najvažnije je proces e, vezan uz Sjevernu Makedoniju i Albaniju. Zašto? Zato što ne postoji nijedna druga zemlja koja ima tako svježe sjećanje na to što to znači, koliko je rada i predanosti potrebno za početak pristupnih e, pregovora. A isto tako tu radi se i o transformacijskom procesu nabolje. I hrvatsko predsjedništvo na pamet zna sve što je potrebno da e, Sjeverna Makedonija i Albanija učine i znamo da ćete u tom smislu osigurati jasno vodstvo. Hvala. Stefan Leifert. Stefan Leifert, ZDF, ZDF, njemačka televizija. E, pitanje gospođi von der Leyen na njemačkom, ako smijem. Spomenuli smo, e, spomenuli ste VFO i zeleni plan. To su dva prioriteta i za hrvatsko predsjedanje. Postoji velika veza između toga, a signal iz Berlina je da Berlin ne želi povećati doprinos e, niti proračunu, niti e, u, e, koji je odgovor drugih, drugih glavnih gradova. Hvala. U interesu je naših država članica da pokušamo riješiti e, sve što možemo kada se radi o ovom ambicioznom planu i moramo osigurati da imamo sredstva u našem programu koje će nam to omogućiti. U smislu zelenog e, plana moramo priznati da se ne radi samo o pitanju za Europsku uniju. Ako imamo bilo kakve mogućnosti da ostavimo našoj djeci i unucima planet u kojem zaista mogu živjeti, onda moramo raditi na globalnom planu. Naš prvi zadatak je pokazati liderstvo isto tako imati novu strategiju kako bismo imali e, čišću metodu ulaganja u industriju, u nove tehnologije i nova financijska sredstva koja će nam biti na raspolaganju, isto tako postaviti primjer i nadati se da će na svijet slijediti. Kada pogledamo na srednjoročna i dugoročna ulaganja, posebno u kontekstu zelenog plana, izuzetno je važno za nas shvatiti da sve pojedine države članice i svaki građanin Europe ovdje e, ima veliku cijenu zato što je trošak da ne e, djelujemo vrlo velik. Klimatske promjene se događaju e, velikom brzinom i posljedice bi bile neusporedive i zato nemamo, nemamo nikakvog izbora nego da sada uložimo u to. Mislim da imamo vremena za još dva pitanja. Pastor de la radio española SER. Eh, ma question c'est pour monsieur Sassoli. Eh, eh, moje pitanje je za predsjednika Sassolija. Dobili ste zahtjev da se da se dobili ste zahtjev španjolskog suda da se makne imunitet za jednog zastupnika. Možete li nam reći E, hoće li se to pitanje otvoriti na, tijekom ove sjednice ili tek na sljedećoj? I e, republikanska ljevica je rekla e, da će se obratiti Europskom sudu zbog vašeg postupka vezanog uz gospodina Junkerasa i, i to u kontekstu Katalonije. Zahvaljujem na ovom pitanju. Jučer je došao zahtjev za dva parlamentarca iz Španjolske, za Puigdemona i Komina. Dakle, to je došlo od španjolskih vlasti. To je jedan zahtjev koji se, s kojim se postupa u Europskom parlamentu kao sa svim drugim zahtjevima. Naravno, vječnicu ćemo informirati kada završimo razmatranje zahtjeva koji su došli od pravosudnih tijela iz Španjolske. Što se tiče e, slobode da se e, da, da e, pristupimo naravno pravosudnim organima, to je svačije pravo i mislim da je Europski parlament kada se radi o Kataloniji E, vrlo blisko pratio i sudsku praksu i sve naznake koje su dolazile iz e, Suda Europske unije. Bilo kada se radi o odluci koju smo donijeli 19. prosinca, bilo e, u odluci koju sam jučer iskomunicirao na plenarnom zasjedanju. Dakle, što se tiče E, e, pravosudna e, i sudska praksa je bila vrlo točna i mislim da je to jako bitno za naš parlament. Samo još nekoliko riječi vezano za ovo pitanje, s obzirom da se spomenulo u raspravi da je predsjedništvo zatražilo dijalog. O ovom pitanju nismo uopće razgovarali na razini Europskog vijeća, niti je to dio bilo kakvih aktivnosti predsjedništva. Dakle, to nije naš, e, u našem mandatu. I posljednje pitanje. Hrvatski službeni jezik Europske unije, a evo Hrvatska predsjeda e, Vijećem Europske unije. E, dakle, pitanje za Ursulu von der Leyen i za predsjednika vlade Andreja Plenkovića. Gospođa von der Leyen više puta naglasila je kako zapravo najviše od predsjedanja očekuje od teme proširenja, odnosno od Zagreb samita i kao što sam i rekla teme zanima me pardon e, smatrate li da je možda rješenje e, razdvajanje puta te dvije zemlje dakle sjeverne makedonije i albanije i znači. kakvog su mišljenja po tom pitanju zapravo emmanuel macron i angela merkel? Što se tiče Angele Merkel, to morate pitati Angelu Merkel. Dakle, ono o čemu sam ja govorila jest da smo sada u jednom procesu predstavljanja prijedloga za novu moderniziranu metodologiju za postupak proširenja. To će trajati nekoliko tjedana, a onda će komisija to donijeti, dakle dati jedan prijedlog o tome. Bitno je modernizirati proces i mislim da je to nešto na čemu možemo raditi i to paralelno sa pitanjem otvaranja e, pristupnih pregovora. Mi govorimo o otvaranju pristupnih pregovora, a Hrvatska zna koliko vremena treba i koliko promjena treba kako biste bili na kraju uspješni u tomu. Modernizacija e, procesa proširenja i otvaranje pristupnih pregovora treba ići paralelno, zato što mnogo tražimo od Sjeverne Makedonije i Albanije. Oni su mnogo e, promijenili. Morate uzeti u obzir da je Sjeverna Makedonija čak promijenila i ime kako bi se približila Europskoj uniji. Oni su slijedili sva pravila koja smo tražili da provedu i sada moramo mi održati našu riječ. Hvala lijepa na ovom pitanju. Mislim da je to bitno i za e, šire medije u Europi da to shvate. Hrvatska je preuzela inicijativu da održi u svibnju e, summit u Zagrebu 20 e, godina nakon što je jednaki summit bio održan pod predsjednikom Širavkom. Bilo je 20 država članica i šest zemlja regije s druge strane. Mi smo bili jedina zemlja koja je s jedne strane stola prešla na drugu stranu stola stola. Dakle, Hrvatska je uspješna priča kada se radi o jugoistočnoj Europi. Mi imamo sada odgovornost i mislimo da imamo dodatno znanje i vrijednost koje možemo dati našim partnerima u Europskoj uniji i možemo im pružiti ruku. Dakle, možemo konsolidirati, ojačati i pokušati cijeli taj proces proširenja e, učiniti strukturanijim i uspješniji. Naša ambicija je da naš samit u Zagrebu bude uspješan samit koji će cementirati e, dobru budućnost tih samita koji će se održavati barem svake dvije godine. Imali smo samit 2000. u e, Solunu u 2003 u 2003. i onda smo imali prazninu od 15 godina. U 15 godina se nije nikada nismo susreli na toj visokoj razini država članica i vlada do ovog samita u Sofiji i sada ćemo se opet sastati u Zagrebu. S obzirom da ste spomenuli gospođu Merkel, ona je preuzela 2014. E, berlinski proces kako bi e, ispunila tu e, prazninu. Dakle, naša ambicija da pokušamo riješiti rezerve koje neki od naših partnera imaju u smislu otvaranja e, pregovora za pristupanje Sjeverne Makedonije i Albanije. Mislim da smo na pravom putu E, promijenjena e, metodologija koju će predložiti komisija će doći brzo i ona će se baviti glavnim e, problemima. Bitno je da postoji daljnji napretak i da kritične točke koju su vidle neke države članice možda nisu dovoljne kako bi se to riješilo. Dakle, moramo kombinirati staru metodologiju, napredak Sjeverne Makedonije i Albanije u nekim područjima, e, to će procijeniti komisija i onda možemo naći možemo ući u jednu pozitivniju fazu prije Zagrebačkog e, samita e, koji će se održati 6. i 7. petog. Dakle, to radimo u dobroj vjeri i imamo ambiciju da e, probijemo tu politiku koja se malo usporila u posljednjih nekoliko godina. I posljednje pitanje. Ja sam Grigori Saba iz Cipra. Želio bih pitati premijera Hrvatske vezano o pristupu vaše zemlje pitanja e, sankcija Turskoj kada se radi o njihovim aktivnostima u istočnom sredozemlju, a predsjednicu von der Leyen o tome e, kako će komisija reagirati na to. Kad riječ o zaključcima vezanima uz Tursku i vezano uz Cipr, e, Cipar, naše odluke temeljit će se na zaključcima vijeća kao e, i na ranijim odlučama, e, prethodnim odlukama e, vijeća. Nećemo izlaziti izvan tog okvira. To vrijedi i za komisiju. Na strani smo Cipra, naše države članice, i jako je važno podupirati Cipar u ovom smislu. Ne možemo prihvatiti ponašanje Turske u ovom slučaju. Hvala puno svima i dobar vam tek.